da u svoje i vaše ime srdačno pozdravim armensko izaslanstvo koje sudjeluje na 14. E, sastanku e, parlamentarnog odbora za suradnju između Europskog parlamenta i Armenije. Dobrodošli. Posebna dobrodošlica gospodinu Farmanijanu koji je na čelu izaslanstva. E, uskoro će se sastati s predstavnicima odbora za vanjske poslove a isto tako nadam se da će razmjena mišljenja tijekom današnjeg dana, dragi naši armenski prijatelji, omogućiti da produbimo rad na ovome problemu i na iskorjenjivanju genitalnog sakačenja žene. Od danas je svjetski dan borbe protiv genitalnog sakačenja žena. Gospođo Koraca, izvolite.